I htio bih se držati sada naše satnice kako bismo mogli čuti i zaključne izlaganja vezana uz raspravu o slučajima kršenja ljudskih prava. I sada dajem riječ zastupniku Tanuku. Izvolite. Hvala. Mm, ovo je jedna od država gdje smo vidjeli mirni transfer vlasti još tamo 1991. Međutim, predsjednik Lungu je na prošlogodišnjim izborima pobjedio Hakanajdu Hičilemu i to je dovelo pitanje taj uspjeh. Imali smo presudu Ustavnog suda, tu je odbačen prigovor gospodina Hičileme, te je uslijedilo njegovo uhićenje, on je optužen za izdaju. Tu je i utjecaj biskupske konferencije koju su napisali pismo i rekli da je zemlja sada se prometnula u diktaturu. I ovo nije prvi put da je tamošnji predsjednik pokušao konsolidirati svoju vlast. To je napravio predsjednik Čilubu koji je u tome bio neuspješan, pokušao doći do trećeg mandata 2001. Sada moramo poduprijeti napore Europske unije kako bi popustila napetost i kako bi Zampija i kako bi tamošnji ustav dobio našu potporu. Hvala zastupnik Korao. Hvala vam. Gospodin Hičilema je optužen za izdaju jer je njegov konvoj zasmetao konvoju predsjednika Lungua dok su se svi kretali istom cestom. Čini se nevjerojatno, ali doista se dogodilo. Do toga se došlo kako bi se umanjila važnost oporbe u Zambiji. Uz to još neki njegovi suradnici su uhićeni, bili su podvrgnuti mučenju. Kvaliteta jedne vlasti se ogleda i u slušanju kritike i različitog mišljenja ukoliko se žele razviti politike za napredak zemlje. Gospodin Hičilema i svi uhićeni s njim se trebaju odmah pustiti i istovremeno treba početi sa istragom kako bi se utvrdilo je li doista došlo do kršenja ljudskih e, prava ovih uhićenika i u tom slučaju tražiti krivce. S obzirom na posljednje sporazume o suradnji želim da Evropska unija iskoristi svoj utjecaj kako bi tamošnji predsjednik poštovao pravo postojanja oporbe i ljudska prava. Hvala. Još jedan od autora, zastupnica Post. Hvala. Zambija je više godina obećavala. Zemlja je tamo doživjela dva mirna transfera moći. Bila o primjer u Africi. Međutim, tijekom zadnjih mjeseci je došlo do nazadovanja. Tamo je konferencija, biskupska konferencija izrazila kritiku vlasti, ocijenila ju kao diktaturu. Vođa oporbe, gospodin Hičilema je uhićen, optužuje ga se za izdaju. u, u tom smislu nisu podneseni nikakvi dokazi. Njegovo uhićenje je samo vrh ledene sante. Tamo se napada civilno društvo. Pravosuđe i policija su politizirani. Mora popustiti ovaj politički pritisak. Moramo izvršiti mi pritisak na ovu zemlju kako se ne bi pretvorila, kako se država ne bi pretvorila u diktaturu i predsjednik, može predsjednik mora znati da gledamo što radi. Hvala. Zastupnica Senra Rodriguez, izvolite. Mikro. Gracias, Hvala lijepo. S obzirom na trenutnu situaciju u toj zemlji želimo uputiti apeli vladi i oporbi kako bi se započeo mirni dijalog i da se riješe ove trenutne napetosti te kako bismo se koncentrirali na rješavanje važnih problema u toj zemlji. Evo nekoliko podataka. Siromaštvo 76,6%, tri put više na selu, dakle na selu ima tri put više siromašnih ne dolazi do poboljšanja ovih brojčanih e, pokazatelja, također problem sa pothranjenošću, velik broj smrtnih slučajeva kao djece, težak pristup pitkoj vodi, e, širenje HIV-a to tamo endemski, imamo već endemsku situaciju u toj zemlji. Tražimo da se u toj zemlji zaštite građanska prava, da profunkcionira pravosuđe, da gospodin Hičilema ima prav, da se prema njemu postupa u skladu sa zakonom. Treba prekinuti ovu represivnu praksu, diskriminaciju i govornica je prekinuta. Hvala lijepo, ste se držali vremena, kasnimo u raspravi. Zastupnik Venta. Puno hvala. Htio bih se zahvaliti drugim klubovima zastupnika na vrlo dobroj suradnji. Drago mi je da imamo zajednički prijedlog rezolucije. 2016. godine za vrijeme predizborne kampanje E, bilo je puno tenzija između stranke na vlasti i stranke koja je bila u, odborbi, u oporbi. Posljednjih godina Zambija je ostvarila puno toga i došlo je do mnogo promjena koje su se sve odvile na miran način. A sada gospodin Hikilema nije pristao e, pobjedu e, sadašnjeg predsjednika. Posljedica toga je da je on uhićen i optužen za izdaju. Zaista mu prijeti smrtna kazna. Već 20 godina nije bilo em, smaknuća u Zambiji, međutim, teoretski smrtna kazna postoji, a moguća je kazna za izdaju. Velik broj informacija primljen je o politički motiviranim optužbama protiv gospodina Hikileme. Njegovo suđenje počinje ovaj tjedan, pa prema tome je dobro da se sada bavimo tim pitanjem e, i moramo uz potporu e, komisije i e, evropskih i drugih međunarodnih institucija da nešto poduzmemo. Oprostite, prekinuo sam vas, a bili ste na vrijeme. više minuta ćete pučani dobiti, da li nakon na, ali popodne. Sada minuta i po gospodin Marinju. Borba e, protiv kršenja temeljnih prava e, u situaciji kao ovoj sada u Zambiji zahtjeva dvije vrste mjera. S jedne strane treba ojačati ovlasti i nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda. Potrebno je proširiti njegovo područje rada tog suda, čak i na one države koje nisu potpisale rimski sporazum. I e, zaista e, trebamo tu dati najbolje jamstvo potencijalnim žrtvama takvih kršenja ljudskih prava to e, je glavni element odvraćanja. Preostale mjere ekonomske su i političke prirode. Zahtijevaju da zaista krenemo u borbu protiv siromaštva. Jer gdje god ima siromaštva, uvijek će biti kršenje ljudskih prava. I siromaštvo je samo po sebi kršenje ljudskog prava. Hvala. A sada e, Ehm, govornici u ime klubova zastupnika. Najprije gospodin Preda na jednu minutu ime Pučana. A hvala lijepa. Europska e, pučka stranka pokrenula je raspravu o Zambiji. E, ozračje, e, političko ozračje u toj zemlji je jako obilježeno od e, prošlog ljeta, a u to se uhlapa i e, činjenica da je gospodin Hičilema uhićen i optužen za izdaju. Prijeti mu smrtna kazna, a sve to zato što je načinio minimalni cestovni prekršaj jer e, nije propustio predsjednički konvoj. Zapravo e, on je prošle godine osporio rezultate izbora. I prema tome e, ne dopuštamo i treba ukazati da ovakva apsurdna absurdna osveta ničemu ne vodi. Treba imati konstruktivni dijalog između e, stranke na vlasti i oporbe. Gospođa Kengen na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Imala sam prilike voditi misiju koja je promatrala izbore u Zambiji i još jednom želim zahvaliti visokom predstavnici za vanjsku politiku Federiki Morini na povjerenju kojom je time ukazala. Ne mogu negirati da smo naišli na poteškoće u izbornom postupku zbog toga što nije bilo dovoljno sloboda, pristupa medijama, malo je žena sudjelovalo sudjelovala u tome i nije bilo mogućnosti žalbe. Ali rezultat je bio objektivan. E, predsjednik e, Prethodni predsjednik je e, odnio pobjedu, iako malom većinom. A želimo da se nakon e, pravednog suđenja pusti na slobodu e, kandidat na predsjedničkim izborima koji je poražen. To će biti jako dobar primjer demokracije u toj zemlji i to će samo omogućiti veću konsolidaciju demokracije u drugim zemljama na afričkom kontinentu. Sada gospodin Schaffhauser na minutu i pol. Drage kolege, naravno da nas situacija ljudskih prava treba brinuti i moramo se njome baviti. To je korisno, ali ipak postavljam si pitanja. Mi smo i kod nas vidjeli da se politika koristila u slične svrhe. Ovdje govorimo o izdaji i prijetnji sigurnosti zemlje. Vidjeli smo to u SAD-u, ali i kod nas u Francuskoj takve su se optužbe koristile kako bi se destabilizirali političari. Drugo, mi ovdje branimo naše vrijednosti i naše vrijednosti dovedene su u pitanje s obzirom na dvostruka mjerila, lako je optuživati druge, ali što radimo kod kuće? A mi smo jedini Kina, Indija i druge velike zemlje nemaju nikakve obveze da interveniraju. Naročito kada se radi o Zambiji, koja je kao i druge afričke zemlje, zemlja koja se mora rješavati nerješive probleme. Odlazak sa sela, e, e, i e, izgradnja gospodarstva e, koja je u vrlo teškoj situaciji a i pod nadzorom MMF-a. E, sve što se tamo događa nadzire zapad. Najbolje što možemo načiniti je prepustiti biskupskoj konferenciji i Afričkoj uniji da zajedno rade i da nađu rješenja i da riješe problem na osnovi načela supsidijarnosti. Hvala lijepa. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Molim zaista da se držite jedne minute dodijeljenog vam vremena. Najprije riječ ima gospodin Farija. Puno hvala. Prije pet tjedana čelnik oporbe, gospodin Lema, na brutalan je način uhićen kod kuće te je optužen za izdaju. To je vrlo ozbiljna optužba. Osim toga, nema slobode govora. I e, takva situacija se tamo vodi od predsjedničke kampanje. E, policija se e, ponaša na e, određen način i sada ašnja situacija predstavlja opasnost za pravnu državu i za sve ono na što se ta zemlja obvezala. I zaista moramo E, tražiti da se stranka na vlasti i oporbena stranka upute u dijalog kako bi se demokracija u Zambiji spasila. Sada gospodin Džagrapini na jednu minutu. Puno hvala. Povjerenice, Situacija u Zambiji e, mora se pomno pratiti. E, ovom rezolucijom se traži da pridonesemo konstruktivnom i mirnom dijalogu. Ja sam bila u Zambiji i vidjela sam koliko ljudi živi u siromaštvu i e, ima puno problema i e, mi smo ljudska bića i moramo zaista raditi sa svim našim institucijama da u toj zemlji e, dođe do poboljšanja jer e, u toj zemlji ima puno problema i zato je bilo dobro da se naša rezolucija primjenjuje. Gospodine Marijas na jednu minutu. Hvala lijepa. Zambija je siromašna afrička zemlja, ima puno problema. A HIV i SIDA se e, uvelike e, šire. Spor između stranke na vlasti i oporbe e, prepun je nesporazuma o toma koji su bili stvarni rezultati izbora održanih 2016. godine. Vođa oporbe, gospodin Lema, uhiđen je. Njegov je život u opasnosti, a teško je naći dogovor između stranke na vlasti i oporbe. I ja mislim da Europska komisija zaista mora imati ulogu kako bi u toj regiji se ponovno uspostavio mir i kako bi te dvije snage koje se suprotstavljaju našle rješenje. Glavni problem Zambije je siromaštvo i e, zaista e, raditi na tom planu možda će im pomoći da riješe probleme koje imaju. Hvala lijepa, gospodin predsjedniče. Može li se nekoga optužiti za izdaju zato što nije propustio predsjednički konvoj? Čini se da je u Zambiji to moguće, gospodin Hikilema, koji je bio glavni e, protivnik na izborima sadašnjeg predsjednika, je E, sada uhićen i e, moramo reći da je i europska promatračka misija ustanovila da je u toj zemlji za vrijeme izbora došlo do mnogih nepravilnosti i na taj e, način oporba je imala mogućnost protiviti se konačnim rezultatima mi tražimo da Zambija u potpunosti poštuje sporazum koji ima s nama, da oslobodi gospodina Hikilemu i da se ovaj sudski postupak koji je čista farsta prekine. Ovako ponašanje nije ni u čemu neprihvatljivo. Nećemo u protivnom, moramo ih podsjetiti, moći izvojiti sredstva koje smo za njih predvidjeli. Hvala i posljednji na popisu je gospodin Polčak na jednu minutu. Predsjedavajući, želim zahvaliti e, autorima ove inicijative. Oni naglašavaju da je potrebno da ta zemlja ostvari veliki napredak, što u ovom času nije moguće za vrijeme izbora naša je promatračka misija ustanovila da se ti izbori nisu odvili na način na koje je to trebalo, a uhititi šefa oporbe zaista je neprihvatljivo. Zambija mora dokazati da njezino pravo će, pravosuđe jest neovisno. Moramo to suđenje pratiti, ono mora biti pravično i e, moramo paziti kako Zambija ne bi smanjila napredak koji je do sada ostvarila. I hvala lijepa. Drago mi je da mogu se, vam se obratiti u ime visoke predstavnice Mogherini. Hvala vam za ovu raspravu o situaciji u Zambiji koja zaslužuje našu pozornost Europska unija zaista cijeni odnose sa Zambijom i drago nam je da je mogla pridonijeti razvoju ove zemlje. I e, Europska unija također je svjesna različitih izazova s kojim se suočava ta zemlja te e, podržava program reformi u toj zemlji koji je ambiciozan. Možda će se se prisjetiti e, da je E, promatračka misija Europske unije bila u Zambije, predvodila ju je zastupnica Cecil Kenge koja je upravo govorila. Mi smo je zahvalni na tom radu. Dakle, ta je misija ustanovila da postoje problemi vezani naročito za slobodu govora i okupljanja. Tradicionalno Zambija je bila mirna i demokratska zemlja u susjedstvu koje je često e, imalo puno problema i kršenja ljudskih prava. Stoga nas tim prije brine da se demokracija u Zambiji dovodi u pitanje. E, naročito od izbora održanih u kolovozu 2016. godine koje su ukazali na polarizirajuću prirodu te zemlje. 11. travnja uhićene Hahinde Hichilema i to je rezultiralo e, tenzijama u toj zemlji e, i pozivamo da se sve stranke suzdrže kako ne bi učinile ništa što bi moglo pogoršati tu situaciju. A Europska unija i njezine države članice će e, i e, stranci na vlasti i stranci u oporbi prenijeti jaku poruku kako bi učinili sve da e, političko okruženje i ozračje u toj zemlji postanu mirni. A osim toga pozivamo vladu Zambije da po pitanju suđenja gospodina Hikileme eh, po, eh, po eh, radi sudstvo na neovisan način da se poštuju međunarodni zakoni i ljudska prava. To je zaista bitno kako bi Zambija i dalje uživala status demokratske zemlje a Europska unija će svim političkim i e, diplomatskim sredstvima nastaviti pozivati da sve e, strane u to uključene pokažu zdrav razum i da Zambija i dalje ostane privržena demokratskim tradicijama. Hvala lijepa povjerenje.